Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kolege i kolegice, molim da zauzmete mjesta. Pomalo smo pod vremenskim pritiskom. Mislim da se dnevni red može usvojiti ili netko ima neku zamjerku, samo bih vas kratko izvijestio o tome da će Europska služba za vanjsko djelovanje kratko e, nas, da nas je zamolila da će kratko preuzeti riječ prije nego što počnemo s raspravom o izvješću o Srbiji zbog toga što imamo uhićenje u Francuskoj bivšeg predsjednika vlade e, Kosova, gospodina Ramuša Haradinaža, na temelju međunarodnog naloga za uhićenje. I ovom prilikom bih htio izraziti e, svoje žaljenje i svoje suosjećanje za one Izraelce i za one izraelske vojnike koji su prije nekoliko dana usmrčeni u Jeruzalemu. To spominjem i zbog toga što smo mi bili tamo sa delegacijom Europske unije i zapravo smo bili otprilike na tom istom mjestu. Imali smo zamjenika predsjednika Kneseta s nama prilikom tog posjeta i bili smo na tom mjestu i nekoliko dana kasnije upravo došlo tamo do napada. Tako da mi je još uvijek to mjesto događaja e, u mislima i pretpostavljam da ću ići na vaše razumijevanje kada ću e, kolegama iz Kneseta e, poslati poruku da im izjavim susjećanje. Hvala vam lijepa na tome što se s tim slažete. Zatim imamo zapisnike koje možemo udobriti prema običajnom postupku. I možemo onda sada preći na Zapadnu Saharu. S nama je gospodin Nikola Sveskot. On je izvršni direktor SVD-a za Bliski i Sjevernu Afriku. On će nam govoriti o odnosima Europske unije i Maroka nakon presude Suda Europske unije u slučaju e, vijeće protiv front polisario. Izvolite, predam vam riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući i vrlo mi je drago što sam ovdje pod odmah mafet i želim zaželiti sretnu godinu svima onima koje nisam imao prilike vidjeti prije. E, netom prije Božića, 21. prosinca, e, sud Europske unije donio je presudu o slučaju e, tužbe koju je koja je podnesena protiv vijeća vezano uz odluku vijeća o e, sporazumu o poljoprivredi između Europske unije i e, Maroka. To je dakle bilo 21. prosinca. I Europski sud tu zaključuje taj proces i zadržava i zapravo odbacuje tužbu od e, odbacuje presud općeg, suda od 10.12.2015. godine i kaže da je sporazum između Europskog i Maroka i dalje na snazi, te da nije poništen, kao što je sud odlučio u prvostupanskoj odluci. Trebamo znati da je vijeće podnijelo E, pritužbu i to vrlo brzo u suglasnost svih država članica, a neke države članice su same i sudovale u e, sudskom predmetu te su e, podržale argumente pravne službe vijeća. Odmah nakon presude suda, dakle isti dan, 21.12. imali smo zajedničku izjavu koju su izdali e, ministar za poljoprivredu Maroka te visoka predstavnica potpredsjednica komisije gospođa Mogherini. U toj izjavi obje strane e, primaju na znanje presudu Suda Europske unije. Zabilježili su da je ta odluka konačna te su rekli da će vidjeti koje su daljne implikacije ove presude, da će surađivati e, na svim temama koji su vezani uz primjenu presude u okviru privilegiranog partnerstva koje postoji između Europske unije i Maroka. U izjavi se također potvrđuje strateška važnost partnerstva sa Marokom. Ono je e, ekonomski ekonomski politički vrlo važno ovim stranama. Maroko je i dalje ključni e, partner e, na području susjedstva i s tom državom smo izradili vrlo snažno, dugotrajno i vrijedno partnerstvo diljem e, niza godina. I Europska unija je dalje opredjeljena da će osnažiti to partnerstvo. Mi razmatramo mogućnost posjeta na visokoj razini, to u oba smjera, kako bismo pokazali da se odnosi normaliziraju, te Europska unija i dalje opredjeljena da će raditi na proširenju suradnja u onim područjima koji su trenutno u zastoju. Što se tiče same presude, presuda je naravno obvezujuća e, kako za Europsku uniju, tako i za države članice. Što se toga tiče, mi sada detaljno e, provjeravamo sve implikacije ove presude, dakle vršimo pravnu analizu, pravnu procjenu i za to će nam biti potrebna vrlo uska suradnja između različitih pravnih službi, e, Europskog vaznog djelovanja, vijeća i e, drugih službi i taj razgovor se trenutno nastavlja. A isto tako smo u veloskoj suradnji sa, i kontaktu sa um, marokanskim službama. Njih se naravno isto tako to tiče i oni su naši privilegirani uh, sugovornici. Imali smo već posjet na visokoj razini, a na sam dan, 21. prosinca, je e, zamjenik e, glavnog direktora Europske unije Jean-Christophe Billard bio u Maroku kako bi pokazao koliko je važno to pitanje. Koliko je važno kako za e, Maroko, tako i za države članice. Dakle, to je trenutna situacija, kao što sam rekao. Odluka je valjena, ostaje na snazi, e, predmet je zaključen i takva je situacija za sada. Hvala vam lijepa. Želi se neko javiti za riječ? Kolegi Štetina. Riječ ima gospodin Štetina. Koji za slovo, pane predsjedajici. Hvala vam na riječi. Gospodine Westcott, nesumljivo je da je Maroko važan partner Europskoj uniji. to smo potvrdili više navrata tijekom proteklih mjeseci i razgovarali smo o tome tijekom izbjegličke krize i uloge koju Maroko u tome ima. Podsjetio bih samo sve da Mohamed VI, kralj Maroka, već prošle godine je rekao da se Maroko našao u prvih nekoliko južnih zemalja koje su provele stvarnu politiku solidarnosti za prihvaćanje subsaharskih izbjeglica. Na temelju izvora informacije iz Marokanskog ministarstva vanjskih poslova znam da se oni spremaju započeti sa drugom fazom e, integracije nezakonitih doseljenika u nadolazećim danima. A to se nadovezuje na prvu fazu iz 2014. Obje te faze bave se otprilike 25.000 doseljenika iz subsaharskih zemalja. Smatram da su te ti potezi Maroka doista vrijedni hvale i Maroko ovdje doista pokušava ostvariti napredak. No, ovdje bi se trebalo raditi o integraciji ljudi u marokansko društvo a integracija ukupnih 50 tisuća ljudi poprilično je zahtjevan zadatak. Imate li ikakvu ideju, gospodine Westcott, kako Maroko planira integrirati ovih 50 tisuća nezakonitih imigranata u svoje društvo, kakav će pristup tu zauzeti, te kako planira to ostvariti. Hvala. Kolege kolegice, Morat ću sada na kraju mog mandata postati nepopularan. Nažalost, e, gospodin Beskot mora otići kod visoke e, predsjednice. Ima još deset javljena za riječ i moram vam ograničiti vrijeme za govor i molim vas da svako govori po jednu minutu. Slažete li se s time da gospodin Panjo ima riječ? Euh, euh, Gospodine predsjedavajući, presuda Suda Evropske unije zapravo dokončava određene e, nesigurnosti u našim e, odnosima sa Marokom. Mislim da je obnova odnosa sjajna vijest s obzirom na velik broj izazova koje danas dijelimo. Ovoj presudi e, se sud poziva na međunarodno pravo, dakle u okviru UN-a će se moći voditi pregovori na temelju prijedloga koji su izneseni. Gospodine Westcott, imam jedno pitanje za vas. Kako Evropska unija namjerava pomoći novom glavnom tajniku UN-a, gospodinu Guterresu, u tom zadatku? Drugo, postavlja se pitanje kako dalje e, kada je riječ o rješavanju e, glavnih e, izazova odnosima sa Marokom. To je naš glavni partner u području migracije, ali isto tako i u borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, pitanje je na koji način izraditi mjere u vašim službama kako bismo osnažili to partnerstvo u ova dva aspekta. E, sada kada je završeno, završeno ova faza sudskog postupka. Spoštovani, Imamo... Poštovani kolege, imamo odluku Europskog suda, a sada raspravljamo kako je zaobići, umjesto raspravljam, da raspravimo kako ju provesti, kako to poštivati. Što se Maroka tiče, nema sumnje da se radi o važnom partneru za nas, osobito da se suočavamo sa valom izbjeglica iz Afrike, no, da li nas to na neki način obvezuje na suradnju sa zemljom koja krši ljudska prava, koja okupira tuđi teritorij, koja je optužena e, za mučenje u zatvorima i koja je klasični primjer diktature i to represivne. Smatram da kako komisija, tako vijeće moraju prije svega pozabaviti se malo detaljnije tim pitanjima, umjesto da nas ovdje gnjave besmislenim pitanjima o zaštiti naših odnosa s Marokom. Imamo i druge zemlje diljem svijeta od jednake važnosti ukoliko ćemo kršiti svoja načela svaki put, bolje da nas niti nema. Gracias, presidente. Hvala. Imam tri pitanja gospodinu Westcottu. Označavanje proizvoda iz zapadne Sahare. Hoće li se ovdje dogoditi nešto slično sa okupiranim područjima iz Palestine? koje su mjere važne kako bismo se pobrinuli da imamo sljedivost, da se ova odluka poštuje i da li će Europska unija započeti pregovore s Polisarijem e, koji je međunarodno priznati predstavnik Saharanaca, osobito kada se radi o trgovinskim odnosima sa zemljama Zapadne Sahare. Gospodin Buhner, hvala vam lijepa. Želim samo reći da sam začuđen, ne želim koristiti jaču riječ od toga, vezano uz to da Europska komisija je uopće zatražila reviziju i da očito još do sad nije vidjela koje će biti posljedice te presude. Mi u Europskoj uniji stalno govorimo da zastupamo neke visoke ciljeve, da želimo izvoziti ljudska prava, a što radimo ovdje? Ovdje stavljamo trgovinu ispred ljudskih prava. Već je spomenuto što se dogodilo sa ljudima na zapadnom Sahari, sa e, autohtonim stanovništvom, što se njima događa u zatvorima. Ne želim to ovom prilikom ponoviti, to je zastrašujuće. I da ovdje naše trgovinske odnose stavljamo na prvo mjesto, e, za mene je neshvatljivo. Hvala lijepa. Mr. Kaur, one last chance. Thank you, Mr. sorry. Gospodin Kaur, hvala vam što ste prihvatili moje pitanje. Želio sam čuti vaš stav o situaciji, pa sam zatražio pismen komentar komisije zemlje koja traži međunarodno priznanje preznanje Somalilenda prije dvije godine smo glasali isto tako o priznavanju Palestine. Dakle, Europska unija zapravo čini se da daje svoje mišljenje o tome da li postoje različita pravila za Palestinu, za Somaliland, da sada i za Zapadnu Saharu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, htio postaviti sljedeće pitanje. Evropska unija ima čitav niz problema u svojoj politici i sada se uspostavlja suradnja između Evropske unije i Maroka. Dakle, očito je da to nešto što funkcionira i zato mi nije jasno zašto sada Evropska unija tako reagira. Pitanje Zapadne Sahare treba riješiti UN. Maroko je vrlo pozdan partner u svim područjima, neovisno o čemu e, je riječ. E, dakle, imamo veliku količinu izvoza u ekonomskom smislu, također imamo pozdan odnos u području zaštite od terorizma i migracijskih tokova. Dakle, e, pitam se što Europska unija sada radi i zašto ovo pitanje ne prebaci na UN, budući da je to nešto što je u nadležnosti UN-a. Želim također podsjetiti kolege na nezadovoljstvo ljudi u odnosu na neke politike Europske unije, a paradoks je da se sada postavlja pitanje vezano uz nešto što dobro funkcionira, to je dakle suradnja sa Marokom. Gospodine kolega Europska unija je sklopila sporazum sa kraljevinom Maroka. Tu je sud donio odluku o tome. Tu se radi o plitanju, tu se radi o vladavini prava. Dakle, da ozbiljno moramo shvatiti sudsku presudu. Molim vas, nemojte to označavati uplitanjem u e, interne nadležnosti Maroka. To je sporazum s Marokom i imamo sudsku presudu o tome. Kako gledamo na tu, na tu presudu, to je drugorazredno pitanje. U državi prava, možda to u vašoj stranci nije tako dobro poznato, se poštuje načelo vladavine prava. Riječ ima gospođa Dati. Euh, Hvala, gospodine predsjedavajući. S pravom ste podsjetili na načela vladavine prava e, vezano uz ovu važnu temu. Naime, ovdje se upravo podsjeća na važnost međunarodnog prava. Sud e, se osvrće na dakle, neka načela koja je primjenio prvostupanski sud. Kao prvo se dakle, potvrđuje valjanost e, sporazuma između Europske unije i Maroka, a za obraćanje Međunarodnom sudu mora postojati valjani interes kao i e, priznati pravni interes u ovom slučaju Polisarija. Bilo je potrebno godinu dana kako bi se dao odgovor na jedno političko pitanje, e, da ne kažem stranačko pitanje. Prva presuda je ugrožila jedno strateško partnerstvo koje imamo s Marokom u vrlo iznimnim okolnostima. Maroko nije običan partner, oni su naš saveznik koji su također važni u borbi protiv terorizma, u e, dakle reguliranju e, tokova migranata i Maroko je uistinu jedan primjer koji možemo e, slijediti u Europi i u državama članicama. 2017. nam daje mogućnost da ponovno obnovimo taj odnos povjerenja koji smo sami ugrozili. Gospodine Veskot, jeste li toga svjesni i molim vas da dakle, ne ugrozite sigurnost Evropljena niti razvoj afričkih zemalja, e, a za to nam je potreban Maroko. I posljednje pitanje, što je sa sporazumom o slobodnoj trgovini, e, dakle dubinskim sporazumom o slobodnoj trgovini, hoće li to e, konačno zaživjeti 2017. godine s obzirom da pregovori traju od 2013. godine? Hvala vam, sretna nova godina vama i svim kolegama. Zahvalio bih našem govorniku što je rekao nešto o trenutnom stanju stvari. Smatram da je nesumnjiva važnost Maroka u cijelom nizu područja i to pokazuje zbog čega bismo i dalje trebali snaživati naš odnos. No, pitanje kojim se ovdje bavimo je Zapadna Sahara, pa bih se nadovezao na novogodišnju poruku glavnog tajnika, a to je da bismo svi trebali raditi za mir. Pa me zanima što doista možemo učiniti kako bismo Maroku pomogli da riješi taj problem Zapadne Sahare. Hvala. Drago mi je što je poljoprivredni sporazum između ove dvije strane nešto što je i dalje na snazi, a presuda prvostupanjskog suda je nešto što je poništeno i dobro da vijeće u ovom slučaju jednoglasno. Odnosi s Marokom vrlo su važni, moramo ih na njima raditi što je više moguće, radi se o privilegiranom partneru, prvom koji je dobio ovakav napredan status, a pitanje zapadne Sahare za to postoje moguća rješenja kroz bilateralne pregovore između Maroka i Polisarija pod pokroviteljstvom un Ne postoji razlog da bismo mi trebali uplitati se u tako nešto, niti da bi to trebalo utjecati na naš odnos sa Marokom, prijateljskom susjednom zemljom. Imamo ovdje znatnu trgovinu i važan u borbi protiv terorizma i u pitanjima migracije. Još jedna stvar prije nego što završim. Arapsko proljeće bilo je veliko razočaranje u krajnjoj liniji. Postoji tu cijeli niz zemalja koje su bile uključene na Maroko u cijeloj priči bio jedan svjetionik stabilnosti, pozitivne reforme, mirnih promjena i Europska unija bi i dalje trebala pripomagati toj stabilnosti. Vjerojatno i sami znate, gospodine Westcott, bilo je tu određenih problema, uspona padova u našim odnosima, no ono što bih zamolio predstavnika službe za vanjsko djelovanje je da je važno da se pogurate odnose kako bismo se vratili ondje gdje smo bili i čak uspostavili bolje odnose. Hvala. Sí, eh, Hvala. Slažem se s time da su odnosi sa Marokom vrlo važni. I to osobito za Španjolsku, radi se o jednom našem izravnom susjedu na južnoj strani, a Maroko je trenutno svojevrsni otok stabilnosti, ravnoteže i trebali bismo ga zaštititi. No to ne znači da ne bismo trebali biti svjesni da da se radi o zemlji koja je okupirala teritorij koji joj ne pripada i kada kolege kažu zbog čega se upličemo u stvari koje funkcioniraju, pa one dobro funkcioniraju za, za Marokance, ali ne toliko dobro za Saharce. Trebali bismo, dakle, što je više moguće njegovati odnose s Marokom, ali isto tako imati na umu da oni koriste resurse koji njima ne pripadaju. I na to se stvari svode. Da li podržavamo zamisao da imamo odnos s Marokom na kojem želimo raditi, ali da bi resurse Saharaca trebali koristiti sami Saharci i da Maroko ne koristi svoje resurse, resurstve, kraljestva Maroka, već one svojih susjeda. Hvala. Muchas gracias, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Donekle me iznenađuju neki od komentara koje sam čuo jer mislim da je jasno što se ovdje dogodio. Ljudi lako zaboravljaju da zapadna Sahara nije sastavni dio Maroka. Nadalje, niti jedan sporazum trgovinski ribolovni ne može E, biti sklopljen između Maroka i Europske unije te se primijeniti na zapadnu Saharu. Isto tako ne možemo imati aktivnosti u zapadne Sahari bez prethodnog e, pristanka samog stanovništva Zapadne Sahare. Tako da tu imam cijeli niz e, pitanja za gospodina Westcott, on nije niti upotrebio termin Zapadna Sahara tijekom svojeg obraćanja. Tako da me zanima što će SVD i komisija učiniti kako bi se nešto poduzelo vezano uz tu povijesnu grešku, propust. Sudska presuda također se time mora pozabaviti. Nadalje, kada će stupiti u kontakt sa frontom Polisario, na koji način, kao što je rekao, u kontaktu je sa marokanskim tijelima vlasti već. A treće, da li razmatra o pruženju podrške onima koji ne surađuju sa Zapadnom Saharom. I još jedna vrlo važna stvar španjolska ili njemečka poduzeća koja djeluju u zapadnoj Sahari, što ćete učiniti kako bi se njih e, obavijestilo da je nezakonito to što čine. Također bih vas podsjetio i upozorio, evo završavam, govornik je prekinut. Gospodin Vestkot ima riječ. Hvala vam, hvala kolegama na svim ovim pitanjima. Postoje tri aspekta na koja bih reagirao. Prije svega, naše partnerstvo s Marokom, koje je važno, dobro, također spomenuli smo da smo mi zajednica koja se temelji na vladavini prava i moramo poštivati sve odluke suda Europske unije pobrinuti se da ih se na odgovarajući način provede. A treće je pitanje Zapadne Sahare. Dakle, pozabavio bih se tim trim stvarima po redu. Prije svega, prepoznajemo ključnu važnost partnerstva s Marokom, osobito u područjima poput migracije, borbe protiv terorizma, trgovine. To su sve područja u kojima imamo dugotrajna, duboka partnerstva i naša namjera, kao što sam i rekao, produbiti ih. Dakle, raspravljamo s Marokancima o nastavku pregovora o dubokom svobuhvatnom trgovinskom sporazumu i o drugim područjima kroz koja možemo obogatiti partnerstvo što se mobilnosti tiče i također gledamo kako podržati integraciju imigranata u toj zemlji. E, dakle, to su područja koje su na kojima se neko vrijeme nije radilo, ali se nadamo da ćemo sada moći nastaviti, raditi i pobrinuti se da i naši odnosi i dalje budu produktivni i prijateljski. Drugo, bilo koja odluka suda Europske unije je obvezujuća za institucije i za države članice. Sama odluka je poprilično složena i duga. Oni od vas koji su ju pročitali znaju da sadrži poprilično detaljne pravne argumente, ali moramo razmotriti koje su implikacije tih argumenata i kakav utjecaj oni imaju. Koji je neposredni utjecaj? Taj da presuda koja odbacuje dio prethodne odluke je odbačena. Dakle, time odluka vijeća ostaje na, na snazi. No moramo dovoljno detaljno razmotriti utjecaj i argumentaciju koju je sud iznio uz svoj zaključak. Te vidjeti imali tu kakvih implikacija. Na tome se trenutno radi i kada dođemo do zaključka o tome kako bi ovo moglo utjecati na odluke, svakako ćemo o tome obavijestiti vas i parlament držati obavještenim. No to je pitanje koje se ne tiče samo Europske unije i država članica, već i našeg partnera Maroka, tako da očito moramo surađivati i s njima s kojima smo u prvom redu i potpisali sporazum. Dakle, s njima moramo vidjeti koje su točne implikacije odluke kako bismo trebali reagirati. A treća točka, Zapadna Sahara, Radi se o teritoriju o kojem postoji dakle međunarodna razmirica i već duže vreme zauzimamo stav da je to na UN-u i da oni moraju donijeti odluku o tome. A to također naglašava važnost rješavanja ovog pitanja, tako da mi kao Europska unija um, pružamo podršku aktivnostima UN-a u pronalaženju rješenja ovog sukoba i podržat ćemo novog glavnog tajnika koji pokušava pronaći međusobno prihvatljivo političko rješenje i koje će omogućiti samodređenje stanovništva Zapadne Sahare u kontekstu sporazuma koji su u skladu sa poveljom UN-a. Kada ćemo imati priliku raspraviti o tome e, sa novim glavnim tajnikom. Mogu vam reći da je to svako pri vrhu liste naših prioriteta. Svako će nas, ćemo sa zanimanjem saslušati njegove stavove i raspraviti kakvu podršku možemo mi pružiti. Hvala. Hvala vam lijepa. Mislim da doista moramo dijeliti te dvije stvari. Dakle, imamo sporazum kojeg je ratificirao i Europski parlament i da određeni dijelovi nisu naišli na odobravanje suda i sada čekamo na prijedlog kako e, djelovanje Europska komisija misli iz toga izvući odgovarajuće e, implikacije kako bi sporazum kojeg smo identificirali mogao biti na snazi u obliku u kojem ga je izmijenio sud. A druga stvar je politika prema zapadnoj Sahari i tu svakako bismo trebali poduprijeti, a to smo do sada uvijek i činili, da je to proces pod pokriteljstvom jednih naroda, da tu trebamo tražiti da se to brzo riješi, ali mislim da te dvije stvari treba razlučivati. Hvala vam lijepa što ste došli k nama, gospodine Veskote. Ah, Thank you Meine Dame i gospodo, sada ćemo započeti sa točkom broj 6. To je izvješće o Srbiji. Ali prije toga bih vas zamolio da dopustimo da gospođa Angelika Eichhorst, ona je direktorica Europske službe za djelovanje za Zapadnu Europu, Zapadni Balkan i Tursku, nas izvijesti vezano uz uhićenje Ramuša Haredinaja, i da nam da objašnjenje vezano s to. gospođu Eichhorst, e, drago mi je što vas e, opet vidim i predajem vam riječ. Uh, um, Hvala gospodine predsjedavajući i želim svima sretnu novu godinu prije svega. Također zahvaljujem uvaženim e, zastupnicima Europskog parlamenta koji su mi dali priliku da vam se vrlo kratko obratim. Prije svega vezano uz oba izvješća, izvjestitelj David McAllister i izvjestiteljica Lunaček uložili su velike napore kako bi nam pomogli u primicanju Kosova i Srbije u procesu europskih integracija. I u kontekstu ova dva izvješća vidimo da su uloženi veliki napori na obje strane i vidimo također da je ostvaren značajan napredak tijekom 2016. godine u tim zemljama na njihovom putu prema europskim integracijama. Srbija je prošle godine otvorila nova poglavlja, također je privremeno zatvorila jedno pregovaračko poglavlje, a što se tiče Kosova, nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, e, dakle, u 11. mjesecu je održano prvo vijeće sa Kosovom i potpisan je okvirni sporazum e, tako da Kosovo dobilo pristup europskim programima. To su samo primjeri naše zajedničke suradnje, no e, moj osnovni zadatak ovdje jest da vam kažem kako napreduje dijalog i e, da vam kažem nešto vezano uz uhođenje bivšeg premijera Ramuša Haradina. Što se tiče dijaloga, ostvaren je dobar napredak od kolovoza prošle godine na obje strane. Uspjeli smo postići sporazum vezano uz most u Metrovici, zatim e, također je postignut sporazum vezano uz telekomunikacije. E, Kosovo je dobio svoj međunarodni pozivni broj. A, ali također Srbija ima svoju telekomunikacijsku kompaniju licenciranu na Kosovu. Što se tiče pravosuđa, e, htjela bih reći sljedeće. Obje strane su dogovorile sve faze koje je potrebno postići u sklopu suradnje razmjena informacija, postupaka integracija kosovskih Srba i pravosudnih dužnosnika u kosovsko pravosudni sustav i to je uistinu bio jedan veliki korak prema naprijed i e, to je zapravo zapravo bilo ono što smo mi predvidjeli u okviru dijaloga, dakle pod pokroviteljstvom Europske unije. Što se tiče uhićenja e, bivšeg premijera Haradinaja, 4. siječnja u Francuskoj. E, to je, tako, to je da kako izazvalo burne reakcije na Kosovu, kao i ovdje, u inozemstvu i drugdje. I to nam još jedanput pokazuje zašto moramo nastaviti proces normalizacije između ove dvije zemlje. To je apsolutni prioritet, dakle da se konsolidira taj proces kroz dijalog i mi svi budno pratimo razvoj događaja vezano za ovo uhićenje. E, to je sada u rukama francuskih e, vlasti. Mi smo zatražili od sviju strana da ostanu mirne, da rade u jednom ozračju koje pogoduje daljnjoj normalizaciji odnosa, te da se nastavi s radom. Ovakvi slučajevi nisu baš pogodni za razvoj jednog pozitivnog ozračja, tako da svi moramo dati sve od sebe kako bismo izišli iz te e, situacije. Još jedan put želim zahvaliti nazočnim zastupnicima koji su radili na poboljšanju komunikacije u sklopu dijaloga. E, dakle, tu se trebaju postići određeni pomaci. Obje strane moraju nastaviti sa objašnjenjem o tome što je do sada postignuto i e, zašto je to korisno i zato mislim da je i ova današnja rasprava iznimno važna i korisna. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo Eichhaust. Sada prelazimo na samo izvješće. Gospodin McAllister. Thank you, Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući, drage kolege, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu predstaviti prvi nacrt izvješća za Srbiju 2016. godine. Ovdje su 24 paragrafa na sedam stranica, sam pokušao da izvješće bude što kraće i konciznije. U prvih sedam paragrafa sam dao opću e, dakle jednu opću sliku evropskih e, integracija Srbije u Europsku uniju, zatim usklađivanje sa vanjskom politikom i nešto sam rekla o migracijskoj krizi. Nakon toga sam radi jasnočer podijelio rezoluciju u političke kriterije iz Kopenhagena, vladavinu prava, demokraciju, ljudska prava i poštivanje manjinskih prava. Na kraju sam također dodao i važnu temu regionalne suradnje, dobrosusjedskih odnosa te energetike. Htio bih iskoristiti ovu priliku da naglasim četiri pitanja koje mi se čine važno u kontekstu europskih integracija Srbije. Kao prvo, vladavina prava. Želim iskoristiti ovu priliku da vas podsjetim da je napredak Srbije temeljem poglavlja 23 i 24 ključno za daljnji napredak pregovora. Pravosudna neovisnost mora zaživjeti u praksi. Kvaliteta i učinkovitost rada pravosuđa ta pristup sudu također je još uvijek ugroženo zbog nejednake raspoređenosti e, dakle postojećih, e, postojećih sudskih postupaka. Organizirani kriminal i korupcije i dalje su rašireni i predstavljaju prepreku e, ekonomskom i socijalnom napretku u Srbiji. Nadalje, što se tiče demokracije, pozdravljam činjenicu da je srpska vlada e, dodatno uključila parlament u pregovarački proces, međutim, treba dodatno osnažiti prava oporbe. Korištenje hitnih postupaka u usvajanju zakonodavstva također izaziva zabrinutost. Želim ohrabriti srpske vlasti da nastave raditi na osnaživanju prava civilnog društva, te na e, neovisnim regulatornim tijelima. Nadalje, što se tiče ljudskih prava, Srbija ima odgovarajući pravni institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda e, koje treba provesti u djelo. Također se u potpunosti slažem sa komisijom i vijećem kada je riječ o jamčenju prava slobode govora i medija, tu postoje neki problemi i to bi trebalo prioritetno riješiti. Prijetnje, nasilje i zastrašivanja novinara i dalje izazivaju zabrinutost, a bilo kakvi slučajevi napada na novinare ili medijske kuće moraju biti istraženi. Četvrto, regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi. Vlada u Beogradu je učinila jednu simboličnu gestu, ali isto tako je, je učinila i konkretne korake za bolju suradnju u regiji. Svi znamo da je pristupni proces Srbije tjesno vezan uz normalizaciju odnosa s Kosovom. Obje strane moraju nastaviti dalje sa provedbom svih dogovorenih sporazuma u dobroj vjeri i to pravovremeno. Dragi kolege, još jedna zaključna napomena. 2016. godina je bila vrlo važna za Srbiju. Nakon parlamentarnih izbora u travnju, nova vlada je potvrdila svoju odlučnost za postizanje strateškog cilja pristupanja Europskoj uniji. 2016. godine otvorena su četiri pregovaračka poglavlja, te je nastavljen put europskih integracija. Smatram da je zadaća Europskog parlamenta da podrži taj put Srbije prema Europskoj uniji i zahvaljujem e, tajništvu odbora AFET, ali isto tako i e, klubu EPP-a na suradnji i pomoći i nadam se e, dakle plodnoj suradnji sa svima, posebno sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo dobili jedno kvalitetno izvješće i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja i čuti vaše komentare. Hvala. Dank, Hvala ti lijepa, Davide. Rok za podnošenje amandmana će biti 18. siječanj u 12 sati. Drugo razmatranje ćemo održati 27. ili 28. drugog i tada ćemo imati i glasanje. Želim izraziti da je ovo izvješće o jednoj ključnoj državi i kada posebice imamo na umu različite razmice koje postoje na, području Zapadnog Balkana i onda mislim da sve ono što se tiče članka 23. i članka 24. dakle demokracije, vladavine prava, slobode i tako dalje, da su to ključna pitanja i da bismo i tim državama trebali jasno reći naspram nekih autoritarnih totalitarnih ambicija e, koje te države zaprimaju izvana, da je ovo zapravo najbolji ispravan put za gospodarski socijalni razvoj, ali isto tako i za dobrobit društva. Sada imamo javnu raspravu, imamo mnogobrojne govornike. Prvi se javio gospodin Kukan, koji je veliki predstavnik Lokana. Hvala vam gospodine predsjedavajući i zahvaljujem izvjestitelju na objektivnom, uravnoteženom izvješću koje stavlja naglasak na glavna postignuća i na posao koji tek treba odraditi. Prije e, rasprave o Srbiji htio bih e, uputiti jedan opći apel svima koji prate postupak proširenja na Zapadni Balkan. Smatram da ove godine imamo priliku postići napredak e, u tom procesu sa brojnim zemljama u regiji, to bi trebalo biti prilika da damo doprinos jednom širem europskom projektu koji bi mogao osnažiti Europsku uniju. Što se tiče Srbije, ona je pokazala da je postigla značajan napredak tijekom 2016. godine kroz otvaranje pregovaračkih poglavlja i usklađivanje sa Akijem. Nadam se da će se taj trend nastaviti i tijekom sljedećih 12 mjeseci. Trebali bismo Srbiju podržati u tom procesu, posebno kada je riječ o provedbi reformi. Nadam se da će se napredak te zemlje i dalje temeljiti na zaslugama i da neće biti e, posljednja žrtva političkih razmirica. Srbija je postigla brojna postignuća primjerice u gospodarstvu, e, dobro se nosila sa migracijskom krizom. Srbija se također pokazala dobrom susjednom zemljom kada je riječ o bilateralnim pitanjima. U tom smislu ohrabrujemo Srbiju da nastavi raditi na dobro susjedskim odnosima te da nastavi provedbu procesa normalizacije s Kosovom u dobroj vjeri te da radi na provedbi postignutih sporazuma. Međutim, pred Srbijom još ima dosta posla, posebno u području vladavine prava, borbi protiv korupcije i poboljšanju neovisnosti pravosuđa. To će biti jedan od najvećih izazova u pregovaračkom procesu. Htjeli bi da se postigne napredak u reformi pravosuđa. Europski parlament već duže vrijeme prati slučajeve koji se tiču zlouporaba i prekoračenja ovlasti, zatim izmjena kaznenog zakona i htjeli bismo da se konačno ostvari stvaran napredak kada je riječ o tome. Usklađivanje sa CFSP-om treba poboljšati posebno kada je riječ e, o Euroazijskoj uniji i želim apelirati na nadležne vlasti u Srbiju da pokrenu jedan ozbiljan proces za poboljšanje slobode medija i slobode izražavanja. To je i dalje nešto što izaziva veliku zabrinutost. Ja ću predložiti neke amandmane na temelju ovih komentara, no još jedan put zahvaljujem izvjestitelju na sjajnom izvješću. Hvala. Sada riječ ima izvestiteljica o gospođa Fajon. Hvala. Ja prije svega želim zahvaliti Davidu McAllisteru na eh, vrlo uravnoteženom nacrtu izvješća u Srbiji. Htjela bih samo istaknuti eh, neke stvari koje izazivaju zabrinutost. Premda pozdravljam otvaranje novih pregovaračkih poglavlja, moram iskazati žaljenje da je to zamagljeno e, blokiranjem e, otvaranja pogleda 26 od strane Hrvatske i nadam se da će tijekom ove godine biti manje tenzija, optužbi i više razmijevanja između Hrvatske i Srbije. Najnovije vijesti o optužbama upućenim ombudsmanu od strane premijera, koji ga naziva državnim neprijateljem i koji ga je javno diskreditirao, zabrinjavajuće za demokratske procese. Ombudsman mora biti funkcija koja se vrlo cijeni i zato pozdravljam e, paragraf 14. posvećen važnosti uloge ombudsmana u e, demokratskoj budućnosti Srbije. Nadalje, premda je ostvaren određeni napredak u području vladavine prava, imaš mnogo posla u tom području, ono što se dogodilo e, u izbornoj noći i činjenica da to još uvijek nije riješeno, istinu je razlog za žaljenje. Ovaj slučaj je još uvijek e, otvoren i mislim da će to biti stvarni ispit za srpsko društvo. Sloboda izražavanja i sloboda medija već su spomenuti. Svi znamo da se situacija nedavno pogoršala u čitavoj regiji, ne samo u Srbiji. Nakon e, susreta sa predstavnicima nevladinih udruga i civilnim društvom, e, čula sam brojne pritužbe na osjećaj da e, se nad njima vrši represija, što je zabrinjavajuće i za budućnost Srbije. I na kraju, ali ne najmanje važno, želim također pohvaliti napore koje je Srbija uložila kada je riječ o konstruktivnom e, konstruktivnim naporima što se tiče regionalne suradnje. Masivni odljev mozgova iz Srbije je također nešto što treba zaustaviti u okviru Rajkoa, e, dakle se pojavila jedna inicijativa koju pozdravljam. E, bilo bi mi drago da imamo više suradnje i da se odluke donose brže u predstojećem razdoblju i mogu vam pružiti jamstvo da ću vam ja dakle u okviru rada u Europskom parlamentu pružiti svoju potrebnu pomoć. Hvala. Gospodin Tenok. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih se također pridružio toplim e, čestitkama i željama e, u nove godini. E, dakle, ovo izvješće kolege Mekalistara je dobro uravnoteženo i mislim da pruža jedan dobar sažetak odnosa između Srbije i Europske unije u kontekstu ovog procesa. Mi podržavamo proširenje Srbije kao i ostalih zemalja Zapadnog Balkana i e, pozdravljamo napredak postignut u gospodarstvu, odnosima sa susjednim zemljama kao što je Crna Gora. Ja ću i sam predstaviti svoje izvješće na tu temu. Zatim pozdravljamo i korake u smjeru normalizacije odnosa s Kosovom i Albanijom Zabrinuta sam zbog nedavnog uhićenja visokog dužnosnika s Kosova koji je oslobođen optužbi od strane e, Međunarodnog kaznenog suda u Hagu. Međutim, tu postoje još e, neki razlozi za zabrinutost e, koji su važni u čitove regije, to je područje slobode medija, to su manjinska prava, uključujući prava LGBTI osoba. I E, pred Srbijom e, su bili mnogi izazovi u kontekstu migrantske krize i zapravo je vrlo mali broj ljudi zatražio azil u Srbiji. Srbija je bila mahom tranzitna zemlja, međutim ipak je morala iskoristiti sve raspoložive resurse. Poput e, drugih zemalja kandidata i pristupnih zemalja, Srbija mora nastaviti provoditi reforme administracije, mora se boriti protiv korupcije i organiziranog kriminala. I ono što je posebno važno za moj klub je neuspjeh Srbije u sudjelovanju, odnosno njihova nevoljkost da sudjeluje u sankcijama nametnutim Rusiji kao i njihovi odnosi s Putinom. Dakle, to je nešto što izaziva zabrinutost i smatramo da je to jedan destabilizirajući faktor na geopolitičkoj sceni na Zapadnom Balkanu. Hvala. Ja bih se pridružio svim kolegama koji su pohvalili pristup izvjestitelja, gospodina McAllistera. Mislim da je naš izvjestitelj dao dobar ton za ovu raspravu, ton koji je ohrabrujući, objektivan i stimulativan. Mislim da je to ono što je potrebno Srbiji i smatram da je to vrlo važno za odnose između Srbije i Europske unije. Mi moramo održati to pozitivno ozračje u kojem se vodi rasprava. Međutim, tu se pojavljuju neke informacije u ovome izvješću kao što su kašnjenja u provedbi nacionalne antikorupcijske strategije, zatim neki problemi, poteškoće u području provođenja istraga u kaznenim postupcima. A spomenut ću isto tako i kaznena dijela gdje to su slučajevi u kojima koji su povezani s nekim visokim dužnosnicima. I želim još jedan put iskazati zabrinutost vezano uz Vojvodinu. Tu se pojavljuju i kritike upućene na, dakle, vezano uz slobodu medija, civilnog društva i rad ombudsmana. Mislim da su to najvažnije teme. E, htio bih sada nešto reći o odgovornosti koju Srbija dijeli zajedno sa drugim zemljama u regiji. U posljednje vrijeme se stvorila jedna atmosfera koja nas podsjeća na neka ključna razdoblja iz prošlosti. primjerice te nepotrebne razmirice između Hrvatske i Srbije, zatim blokada koja se pojavila zato što su iako su hrvatski političari rekli da neće ponavljati greške slovenskih političara kada je Hrvatska pokušavala pristupiti Europskoj uniji, a sada se događa nešto mnogo gore. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Srbija ima odnose sa Bosnom i Hercegovinom koji teško da se mogu okarakterizirati kao prihvatljivi. Primjerice, srpski predsjednik sudjeluje u jednoj kontroverznom događanju u Banja Luci. Premijer nije došao iz dobrih razloga i mislim da to možemo pozdraviti. Srbija je imala također određene sukobe s Makedonijom. Ono što je premijer rekao vezano uz priznanje Makedonije pod njihovim povijesnim imenom je nešto što ne možemo pozdraviti i ta vrsta retorike također je odjeknula u čitavoj regiji. I zatim tu je i ovaj posljednji slučaj uhićenja Haradinaja. Mislim da su to sve pitanja koja moramo razmotriti. U nekom trenutku e, će se morati prestati s takvim, e, s takvim pitanjima. A što se tiče statusa Kosova u UNESCO, mislim da bi bilo mnogo produktivnije kada bi Srbija i Kosovo postigli sporazum o zajedničkoj zaštiti tih eh, sjajnih spomenika eh, koji svjedoče o srpskoj povijesti, kako bi ti spomenici bili dostupni svima u svijetu umjesto da e, oni služe za nekakve političke igre. Na kraju želim zaključno reći da je ovo izvješće pozitivno, ja ga mogu podržati i želim također pozdraviti napore koje je Srbija uložila na putu prema Europskoj uniji. Hvala. Budući da nemamo više mnogo vremena, skratit ćemo na minutu i pol vrijeme za govor.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 Znam da ću kasnije govoriti kao izvjestiteljica za Kosovo, ali ovdje zamjenjujem i izvjestitelja u Sjeni u ime kluba zastupnika Zelenih, gospodina Igora Šolteša i zbog toga sam sada zatražila e, riječ. Žao me, e, gospodine Betele, ali govorim sad u ime kluba zastupnika. Ja isto tako želim zahvaliti Davidu McAllisteru na e, ovom vrlo dobrom izveću koje doista u tih sedam strana pokriva dosta toga. Sedam strana nam se kad kad ne čini dovoljno. E, svi bi htjeli imati više prostora, ali mislim da ipak pokriva sva ona najvažnija pitanja s kojima se kao Europska unija suočavamo kada je riječ o sebi. E, Posebice e, ono što se događa u pitanju napredak u posljednjih nekoliko godina, to je vrlo pozitivno i slažem se i sa svim onim četiri točkama koje je spomenuo David McAllister. Ja bih e, također htjela spomenuti još neke pozitivne točke za koje smatram da ih još do sada nismo spomenuli, ali su tako i neke kritične točke. Ja dolazim iz Austrije i doista cijenim kao europljanka, ne samo kao austrijanka, koliko dobro Srbija surađuje E, to jest se ponaša prema izbjeglicama koji su kroz Srbiju prolazili i išli, u druge zemlje, u Mađarsku, Austriju i tako dalje. Jer tu je Srbija doista prava velik napor što se tiče prihvata i smještaja tih izbjeglica i bilo mi drago kada bi sve države članice Europske unije činile isto. Isto tako cijenim što Srbija bile u mnogim e, mirovnim misijama Europske unije i došlo je do napredka po pitanju odnosa s ombudsmanom, to ono što bih htjela spomenuti. Ali s druge strane, kada se radi o međunarodnim odnosima, mislim da bi bilo vrlo važno kada bi Srbija svoju vanjsku i sigurnosnu politiku uskladila sa Europskom unijom, uključujući i politiku prema Rusiji. to je nešto što gospodin Mikalistri spominje u izvješću. Kad kad imamo osjećaj da odašiljemo najrazličitije da dobijemo različite poruke vezano uz to u kojem smjeru se sebe želi kretati prema Rusku ili prema Rusiji. O dijalogu s Kosovom ću nešto više reći kasnije, ali mislim da i što se toga tiče treba učiniti više i to na ovim stranama kako bi se doista proveli, e, sve, svi propisi i sporazuma. Prijetnje novinarima su već spomenute, su tako i slučajevi korupcije, a želim samo svojiti da kada se radi Eh, o nekim drugim događajima, primjerice ono što se dogodilo u Belgradskoj četvrti sa Lamala, tu znam da će se pronaći rješenje koje će biti eh, prihvatljivo i za građane. Da spomenem samo kratko eh, nešto vezano ono što je rekla gospođa Ajhors o uhićenju gospodina Haradinaja. Tu mislim da bi doista bilo važno da Srbija ne inzistira na tome da zadrži na snazi međunarodne naloge koji su na snazi od sredine 2006. godine, a kada znamo da je u međuvremenu i to e, dva puta e, gospodin Haradina je oslobođen svih optužbi na Međunarodnom kaznom sudu za bivšu Jugoslaviju u Den Hagu. I isto tako bih e, rado da ne koriste svoju jurisdikciju nad svim građanima e, država bivše Jugoslavije. Mislim da je to jako problematično. A i e, čuli smo od e, jedne osobe iz Međunarodnog kaznenog suda da je to vrlo kontroverzno. Jer to vrlo jednostavno ne dovodi do pozitivnog napretka, ne poboljšava dijalog i ne pridonosi kolektivnom pristupu kada se radi o regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima, a to je nešto što je sastavni dio mjerila za poglavlje 23. Hvala vam. Hvala, sada gospodin Petrele. Hvala vam lijepo, gospodin predsjedavajući. Mislim da je vrlo važno da se nastavi sa procesom pregovora sa Srbijom. Napredak se vidi i mislim da izvješće održava na dobar način e, upravo to. Dakle, mi pohvaljujemo Srbiju. 15 puta u izvješću, dva puta smo zabrinuti, tri puta mislim da upozoravamo Srbiju u izvješću vezano uz pitanja o i tako dalje, ali e, ništa ne žalimo. Mislim da je to nešto što nedostaje. No, unatoč tome izvješće je pozitivno. Također mi je drago što je Srbija poduzela korake kako bi se postigla bolja suradnja sa susjednim državama. Mislim da Srbija zna e, koje su to krizne točke, za mjesta i mislim da znaju gdje su e, prioriteti. Gospodin Picula, izvolite. Čestitke kolegi Mekalisteru jer je napravio doista cjelovit izvještaj o stanju stvari i napretku Srbije ostvarenom u prošloj godini poboljšan zakonodavni okvir primjetan napredak na eurointegracijskom putu i otvaranje prvih poglavlja samo su nekih od uvrštenih u izvješće istovremeno ovaj nacrt obuhvaća velik dio sadržaja prošlogodišnjih izvješća to znači da je pred srbijom još ipak dosta posla dio te to do liste uključuje ugroženost slobode medija i netransparentnost vlasništva nad njima nedovoljno učinkovitu borbu protiv korupcije jačanje vladavine prava realizaciju nedavno usvojenog akcijskog plana o poštivanju prava manjina i ljudskih prava općenito punu suradnju s međunarodnim sudom u haagu usklađivanje s vanjskom politikom europske unije koja između ostalog uključuje podršku srbije napretku bosne i hercegovine prema članstvu u europskoj uniji te jednak takav pristup nastavku dijaloga s kosovom što se tiče kosova svakako želim istaknuti kako daljnja primjena takozvane regionalne nadležnosti srbijanskog pravosuđa na građane susjednih zemalja i posljednji slučaj uhićenja Ramuša haradinaja nikako ne doprinosi stabilnosti i suradnji u regiji dapače od posebne važnosti u procesu je dakle i konstruktivan doprinos srbije odnosima sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput utvrđivanja sudbine nestalih u agresiji na Hrvatsku, rješavanje granične demarkacije i povrata otetog kulturnog blaga. To bi pomoglo zatvaranju otvorenih pitanja iz prošlosti i omogućilo punu suradnju približavanju europske budućnosti za Srbiju. Proces otvaranja prvih poglavlja treba razumjeti isključivo kao izraz pozitivnog pritiska kako bi zaista počela ozbiljna transformacija velikog broja sektora u državi a ne nikako kao blokadu. primjere pravi blokada zemalja kandidatkinja od strane članica imali smo još nedavno kao u slučaju slovenske blokade hrvatske tako da doista ne treba miješati događaje. hvala. Hvala gospodine Ostrovićius. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nacrt izvješća smatram dobro nateženim i e, on ima jasnu strukturu i čestitam e, izvijestio gospodinu McAllisteru. Njegovo izvješće doista um, prikazuje glavne prioritete, ona glavna hitna pitanja koja moramo analizirati i vjerojatno doista i provoditi. Kao prvo što se tiče korupcije. Doista Srbija je postigla određen napredak, ali ali je na 81. mjestu od 184 zemalja po pitanju korupcije, stoga je još određen posao u budućnosti. Zbog toga bismo trebali insistirati na tome da se na institucionalnoj razini e, svi bore protiv korupcije i da nadležne agencije se uspostave te da postanu što prije operativne. Opet, ne bismo trebali biti blagi kada se radi o e, temeljnim slobodama. I doista izrazili smo zabrinutost zbog e, slobode izražavanja i zbog stanja sa medijima. To je nešto gdje ne bismo trebali popustiti. Trebali bismo poznati Srbiju da poštuje sve te različite slobode koje su doista od e, ključnog značaja za sveobuhvatni napredak e, Srbije na putu ka unije. I na posljedku ja podržavam i tu se slažem i s drugim kolegama kada se o tome da trebamo izraziti zabrinutost vezano uz to e, što se tiče usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Ovo fletovanje sa Rusijom dovodi do vrlo dvosmislenih poruka od srpske strane i zbog toga pozivam se da budu jasniji kada se radi o tim temama. I isto tako regionalni fokus e, je nešto što potrebuje i e, Europsku uniju i zbog toga pozdravljam dijalog kojeg imamo sa e, Srbijom. Hvala. Gospođa Šuljica. Hvala vam lijepo. Najprije se ne želim zahvaliti gospodinu Mekalisteru na vrlo sadržajnom izvješću koji ima zaista stimulativan ton i vrlo objektivan. E, hvala još jedanput. Očito je da je Srbija napravila solidan napredak otvaranjem četiri poglavlja, ali kao što je već rečeno to otvaranje poglavlja trebamo shvatiti kao mm, tranziciju ili transformaciju e, srpske politike u odnosu na europsku politiku. Spominjući četiri poglavlja od e, vladavine prava, demokracije, ljudskih prava i regionalne suradnje u svakom od tih područja je postignut napredak, ali istovremeno u svakom od tih područja ima i puno nedostataka. Moje stajalište je da će daljnja dinamika pregovora e, ovisiti puno o napretku u području vladavine prava, ali prije svega u vezi s normalizacijom odnosa s Kosovom gdje se od Srbije očekuje produbljenje angažmana smatram da je e, potrebno e, provesti sve sporazume koje je Srbija potpisala i sve ugovore i smatram da su glavni izazovi u ovom razdoblju poštivanje uloge neovisnih tijela što je navedeno u ovom izvješću, isto tako poboljšanje parlamentarne učinkovitosti, ali i usklađivanje sigurnosti vanjske politike s politikom Europske unije. Mi danas imamo slučaj da je 9. siječnja i da Republika Srpska proslavlja praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio, a da predsjednik Srbije e, dolazi u posjetu Republici Srpskoj čime e, se svaka proeuropska akcija nastoji nekako izbalansirati nekom proruskom. Zato svoje strateško partnerstvo s Rusijom Srbija ne želi ugroziti što je vidljivo iz njezinih stajališta vezano za sankcije. Stoga e, je potrebno da se jasno ograde od secesionističkih e, stavova Dodiga i e, ja se nadam da će u tom smjeru se i postići dalji napredak. Ona otvorena pitanja koja postoje vezano da, za Hrvatsku, jer smo rekli da ne smijemo upasti u zamku bilateralnih odnosa, da oni postanu E, glavni, ali bez rješavanja pitanja iz prošlosti e, nećemo e, moći ići u budućnost i treba riješiti otvorena bilateralna pitanja sa ostalim državama, posebno sa Hrvatskom. Deli. Hvala gospodin Deli. Hvala gospodin želim čestitati izvjestitelju na izvrsnom radu kao i uvijek. Mislim da su sva područja pokrivena i da ih se spominju u tekstu i doista je zbog toga tekst ravnotežen te nam pruža dobar okvir za e, budući rad e, na njemu u parlamentu. Želim doista pohvaliti činjenicu da imamo e, poglavlje o nacionalnim manjinama u dokumentu je to već sada i po mom mišljenju je to vrlo E, dobar početak i vrlo dobar signal za svim onim kolegama koje zanimaju ta tema. Osim e, manjinskog pitanja želim pozdraviti isto tako i e, opredjeljenje srpske vlade gospodarskim reformama koji sada pokazuju prve rezultate. Ali što se tiče makroekonomske slike, tu bih htio da se više usredotočimo na poduzetništvo i na mala i sredna poduzeća i stoga ću se ja u svojim amandmanima prije svega ustočiti na te elemente i veselim se surađivati sa gospodinom Mergestom na tome. I jedna završna primjedba, Petnik Brok je e, malo čas rekao da je Srbija ključna država na području Zapadnog Balkana i stoga smatram da je e, put Srbije EU također od ključne važnosti i da treba zadržati dobru brzinu e, pregovora, to je tako važno. A slovačko predsjedništvo prošle godine je doista učinilo sve što može kako bi se zadržao mm, taj dobar ritam pregovora. Nadam se da će Malta i Estonija zadržati tu dinamiku. A Europski parlament bi doista trebao inzistirati na tome da tema pošljenja bude e, među prioritetima e, predsjedništva vijećem i ove godine. Hvala vam lijepa. Gospođa Petir. Gospodin Mekalister je odličan poznavatelj situacije e, u Srbiji i on doista ulaže osobno puno napora kako bi Srbija učinila napredak na svom putu prema Europskoj uniji. Iz tog razloga ja ću ga ovdje i zamoliti da pomogne u E, rješavanju spornog pitanja srbijanskog Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine na koje sam ja već više puta upozoravala, a kojim si je Srbija uzela ulogu malog Haaga. Taj zakon predstavlja opasnost za hrvatske branitelje koji dolaze iz čak 18 država članica Europske unije, a pokazalo se da je taj zakon i opasnost za e, susjedne države koje nisu članice Europske unije poput Kosova jer je upravo na temelju tog zakona uhićeni kosovski državljanin Ramush e, Haradini u Francuskoj. Dakle, kolega McAllister očekujem da se članak 2. i 3. tog spornog zakona ukinu. E, također želim izraziti svoju zabrinutost zbog gotovo izostanka napretka kad je riječ e, o poštivanju prava nacionalnih manjina u segmentu obrazovanja, medija i političke participacije, posebno tu mislim na hrvatsku nacionalnu e, manjinu. E, podsjećam, izražavam žaljenje da su i gospodin Bramerci i kao glavni tužitelj i predsjednik Haškog suda e, rekli da Srbija nažalost ne surađuje sa Haškim sudom i to se sad i reflektira na veliku radikalizaciju javnog političkog prostora u Srbiji. I dodala bih tu e, i veliku prisutnost e, Rusije na području Srbije, taj utjecaj se snažno osjeća i mislim da se Srbija treba distancirati od utjecaja Rusije jer u suprotnom neće moći postati članica Europske unije, a posebno osuđujem vojne vježbe Srbije i Rusije na granici sa Hrvatskom, dakle na granici sa Evropskom unijom. Hvala lijepo. Gracias. La palabra señor Bogovic. Hvala, gospodin Bogović. Hvala za besedo. E, član delegacije za Srbiju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja sam član delegacije sa Srbijom i stoga sam preuzeo riječ. Želim čestitati izvjestitelju. Prošle godine sam više puta otišao u Srbiju, ja poznajem e, ta pitanja i znam da je izvjestitelj uložio mnogo napora u izradi e, ovog izvješća. On je pohvalio ono što treba pohvaliti, a kritizira ono što treba kritizirati. Stoga je tekst uravnotežen te pokriva sva važna područja. Htio bih naglasiti da što se tiče ovog izvješća ja pratim e, gospodarsku situaciju u Srbiji koja se popravila prošle godine, ali smatram da bismo trebali biti realistični što se tiče demografske slike u Srbiji. Podaci za 2015. godinu pokazuju da je u Srbiji došlo do 65 tisuća novorođenih i do 15 tisuća smrti u Srbiji i tu se vidi zapravo da se prema demografske probleme, ali isto tako i da dolazi do velikog odljeva mozgova iz Srbije. Mislim da bi Europska unija trebala još i više pomoći Srbiji kako bi se takve tendencije ublažile, a isto tako treba pridodati važnost e, ulozi koju se bio igra u toj regiji kao stabilizirajući faktor. Rusija je nekoliko puta spomenuta kao država koja utječe na tu regiju. Treba vidjeti kako Europska može pak osnažiti svoju ulogu, a isto tako bi postupak e, pregovora trebao biti jako vidljiv među građanima sada entuzijazam u Srbiji trenutno u opadanju što se tiče članstva, pa i zbog toga što imamo ovu situaciju u Sjedinom kraljevinom. Hvala lijepa. sada i drugi zastupnici mogu doći na riječ, ali kao prvo glavna direktorica. Hvala vam gospodine McAllister, poštovani zastupnici, zahvaljujem na ovom nacrtu rezolucije Europska komisija u potpunosti dijeli vašu procjenu i pozdravlja nacrt ovog teksta koji smatramo ravnoteženim. Zajedno s vama kao izvjestiteljem pozdravljamo dobar napredak koji je Srbija ostvarila, a osobito što se tiče njihovih strateških ciljeva članstva u Europskoj uniji, ekonomskih i strukturnih reformi, normalizacija odnosa s Kosovom, suradnje i dobrih susjedskih odnosa. Europska komisija također u velike cijeni napor Srbije u nošenju sa migracijskom krizom i i dalje ćemo pružati znatnu financijsku podršku Srbiju, Srbiji u njihovom radu na temelju identificiranih potreba. Što se tiče naših aktivnosti, dobro napredujemo s pregovorima. Imamo šest otvorenih poglavlja, jedno provizorno zatvoreno. Ono što je sada potrebno je obnovljena obaveza Srbije da odlučno krenu sa reformama, osobito u području neovisnosti pravosuđa, borbi protiv korupcije, slobode izražavanja, ljudskih prava i zaštite najranjivijih skupina, zatim reforme javne uprave, antidiskriminacije i e, rada na gospodarskom razvoju. Jednako je važni, važan daljni napredak u normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Srbija od Srbije se također dalje očekuje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, osobito što se tiče pitanja azila i prioriteta vanjske i sigurnosne politike. Nadamo se da će jedan napredak u svim ovim područjima omogućiti državama članicama da se e, slože o otvaranju daljnjih poglavlja za pregovore tijekom 2017. godine. Komisija je već pripremila teren za to i dalje smo posvećeni nastavku pruženja potpore Srbiji uz financijsku i tehničku podršku u njihovom radu u smjeru Europske unije. Hvala vam lijepo. A sada reč dajem izvjestitelju gospodinu McAllisteru. Izvolite. Gospodine predstavajući, Poštovane dame i gospodo, dragi kolege, zahvaljujem vam na vrlo zanimljivim javljanjima za riječ. Ne samo ono što su rekli izvjestitelji u Sjeni iz klubova, već i e, drugi zainteresirani kolege i sada se veselim e, bogatoj i podnosnoj raspravi. Imamo još vremena, koliko sam vidio, do 18. siječnja u 12 sati za podnošenje amandmana i polazimo od toga da ćemo imati e, onda jedno drugo čitanje teksta koje će biti vrlo razumno i uravnoteženo kako bismo onda u e, ožujku mogli to staviti na plenarnu sjednicu. Mislim da je današnja rasprava pokazala da je Srbija na dobrom putu ka Europske uniji, da naravno postoji još dosta posla, ali da svi zajedno, neovisno o političkim strankama, želimo i dalje podržati proeuropske sile u Srbiji. Ja mislim da je e, Srbija e, europska kulturna država i da e, bi obogatila cijelu Europsku uniju e, kada bi pristupila Europskoj uniji. Hvala. Hvala vam lijepo. Već je rečeno, no podsjećam vas 18. siječnja u podne, rok za podnošenje amandmana, čime završavamo ovu točku dnevnog reda i prelazimo na sljedeću točku sedmu, izvješće o izvješću komisije o Kosovo za 2016. Urlike Lunaček, izvjestiteljica. 9. 11. smo čuli povjerenika Hana o novom paketu, s obzirom da smo prošle godine usvojili e, dokumente iz sporazum stabilizacije stupio na snagu, komisija je predložila liberalizaciju biznog režima za Kosovo, iako je još potrebno ispuniti neke važne kriterije. No odmah ću dati riječ Ulrike Lunaček kako bi nam iznijela svoje stajalište o ovoj temi i kompromisne amandmane. I ja bih za početak iznijela pozitivne stvari koje se tijekom proteklih godina događaju s Kosovom i koje su uključene u mom izvješću. Prije svega e, to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova koji je 1. travnja stupio na snagu i koji je prvi ugovorni odnos između Europske unije i ove najmlađe europske zemlje 11. 11. kada sam zajedno sa povjerenikom Hanom bila u Prištini, bili smo prisutni na pokretanju europskog reformnog programa koji je zapravo način provedbe onoga što je u SSP-u i jedan način da se pokaže kosovskim tijelima da moraju pokazati političku volju i odlučnost da provedu sve aspekte ovog plana, jer SSP je nešto što će zapravo podržati građane na Kosovo, osobito što se tiče gospodarske situacije, stvaranja radnih mjesta i tako dalje, što je sve važno kako bi se ljudi osjećali povezaniji sa svojom državom i zamisli da ostanu na Kosovu i dalje izgrađuju ovu najmlađu europsku državu. Druga stvar je bilo potpisivanje okvirnog sporazuma o sudjelovanju Kosova u europskim programima i konačno sporazum o dijalogu za telefonski predbroj za Kosovo što je također stupilo na snagu. Još će trebati neko vrijeme da se to i provede, no građani Kosova će vrlo brzo moći primati pozove putem svog vlastitog predbroja, a ne kroz slovenski ili neki drugi. Također imamo i zeleno svjetlo komisije koje još čekamo o provedbi dvaju mjerila za liberalizaciju viznog režima. Kao što znate, Kosovo je jedno, jedina zemlja od Balkanske šestorke čiji državljani još uvijek ne smiju slobodno putovati s tri mjeseca u Europsku uniju. To je doista velik problem za građane, tako da sam bila sretna kada je komisija dala zeleno svjetlo, no sada je ipak red na Kosovu, potrebno ispuniti dva mjerila, što jasno u mom E, izvješću demarkacija granična sa Gorom, što Skupština mora ratificirati. Svi znamo da je velikih kontroverzi bilo na tu temu, no obim vladama i opoziciji govore da je to nešto što moraju učiniti jer je vlada to potpisala, to je potrebno provesti. Jer Europska unija se bavi tolikim brojem drugih pitanja i ako Kosovo želi upotrijebiti to zeleno svjetlo uz uvjete komisije, e, doista sada može e, ostvariti napredak. isto vrijedi za visoke osude po pitanju organiziranog kriminala i korupcije. Tu vlada mora veći napredak ostvariti, a to su stvari koje se može i mora ubrzo učiniti i tada će e, državljani Kosova moći slobodno putovati Europom. No ta dva uvjeta Kosova mora ispuniti i to sam vrlo jasno iznijela u svom izvješću. Žalim, kao što je navedeno u izvješću, polariziranu situaciju do koje je zbog ovoga došlo i nadam se da će se to doista ove nove 2017. moći promijeniti. Imali smo i druge pozitivne stvari, primjerice pravosudni sporazum, dijalogu između Srbije i Kosova, što je također potrebno provesti kao i cijeli niz drugih stvari. Već smo to spomenuli u raspravi o izvješću o Srbiji. Dijalog je vrlo dobar proces i zahvaljujem Federiki Mogherini i njenom osoblju što je to uh, odradila uz podršku izaslanstava i ambasada, no provedba je nešto što mora odraditi uh, vlada, tijela vlasti, jer suprotno to neće funkcionirati. Spomenula sam i pitanje ljudskih prava, radi se o pravama žena, uh, nasilju u obitelji, koje je još uvijek veliki problem na Kosovu, ne samo na Kosovo, već i u drugim zemljama unutar regije i unutar Europske unije, ali spominjem to isto tako i u ovom izvješću. Situacija LGBTI zajednice se poboljšava, postoje potrebni zakoni, došlo do još, jednog, još jedne parade ponosa, no pitanje koje je također potrebno regulirati. Vladavina prava, boru protiv korupcije također se mora nastaviti. Tu imamo jednu temu energetske strategije Kosovo je potrebna energetska strategija koja također uključuje e, iskorjenjivanje korištenja fosilnih goriva, osobito ugljena, mnogo lignita se može koristiti, ali on stvara zdravstvene probleme, tako da je potrebna energetski učinkovita strategija, diversifikacija energetskih resursa i tome slično. U svom izvješću, kao što sam do sada radila, također sam ponovno potaknula pet država članica Europske unije koje još nisu priznale Kosovo da to konačno i učine Velik broj njih blisko surađuje s Kosovom na svim razinama, čak izdaju i vize za pristup šengenskim zemljama, dakle prepoznaju i putovnice Kosova, no ne priznaju Kosovo na međunarodnoj razini. To je od velike važnosti i za sudjelovanje Kosova na većem broju međunarodnih e, organizacija i regionalnih. Podsjećam sve da je Kosovo već priznalo 113 193 članice UN-a. Za kraj bih zahvalila tajništvu i vlastitom osoblju u klubu na njihovoj podršci i radujem se daljnjoj suradnji sa izvestiteljima u Sijeni s kojima smo u prošlosti imali vrlo dobru suradnju. Radujem se i na dolazećim komentarima s vaše strane. Hvala. Dobro, dajem prvo riječ e, u Sijeni, gospodin Adaktuson. Hvala vam. Prije svega zahvaljujem gospođi Luneček na vrlo profesionalno odrađenom poslu i lijepo uravnoteženom izvješću. Izvješće uključuje sva važnija pitanja vezana uz europsku integraciju Kosova. Umjesto da ponavljam ono što je već u izvješću, usredotočio bi se na neke stvari koje su razlog za brigu klubu EPP-a. Nacrt izvješća se kratko dotaknuo financijske situacije u zemlji i iako dijelim radost izvestiteljice vezno uz porasta poreznih prihoda, istodobno smatram da je važno spomenuti da osnova gospodarstva zemlje nije sposobnost ubiranja poreza, već inovacija i poduzetništvo. U stavku koji se bavi borbom protiv terorizma, također izvjestiteljica je upotrebila e, riječ nasilni ekstremizam. No sadržaj iz tog stavka jasno pokazuje da se radi o problemu ekstremnog islamizma. EPP bi želio to izmijeniti ne zbog toga što je to samo simbolična gesta, već zbog toga što za ispravno razumijevanje problema E, odnosno ispravno razumijevanje problema je nešto što poboljšava mogućnost rješavanja istog problema. Odnos između Kosova i Europske unije također pokazuju kako e, spriječiti financiranje ekstremnog islamizma, e, primjerice kao u slučaju zemalja Saudijske Arabije, Katara. I tu bih za kraj osvrnuo se na neuobičajen odnos između Kosova i Srbije. Uhićenje bivšeg premijera Haradinaja svakako postavlja nova pitanja s obzirom da je to u proturječnosti sa dvije oslobađajuće presude na Međunarodnom kaznom sudu za zemlje bivše Jugoslavije. Međutim, usprkos posljedica za samo gospodina Haradinaja, smatram da zapravo Srbija je ta strana koja najviše može izgubiti u ovakvom incidentu, jer mnogima je jasno da se ovakvi incidenti ne događaju u vakumu. Zidu Mitrovici, nesigurnost o provedbi jedinstvenog pravosudnog sustava, prijetnje, e, mogućnosti osamostaljenja srpskih općina su daljnji primjeri ove situacije. S druge strane, odbijanje srpskog predsjednika da pravoslavnu misu posjeti na sjeveru Kosova nije pokazatelj ničeg konstruktivnog. EPP će dakle iznijeti svoje amandmane, optimistični smo vezno uz nadlazeće pregovore, i očekujem da će biti što je konstruktivnije moguće, barem kao i prošle godine. Hvala. Hvala vam lijepo Zastupnik Benefe u ime gospodina Pancerija. Hvala lijepo. U ime Antonija Pancerija, izvjestitelja Sijeni, zahvalio bih gospođi Lunaček, izvjestiteljici, na odličnom obavljenom poslu. Nacrt izvješća spominje glavnu političke stavke na Kosovu, stupanje na snagu SSP-a, što je ključni korak u 2016. godini za integraciju Kosova u Europsku uniju. Zatim pokretanje reformnog programa Europske unije, također prošle godine, još je jedan pozitivan događaj i nešto što će nam e, pripomoći u provedbi SSP-a. Naš klub zastupnika smatra da je važno spomenuti polarizaciju na političkoj sceni, potrebu za ostvarenjem održivih kompromisa koji će omogućiti zemlji da se dalje približi Europi te liberalizacija viznog režima. To su sve važni koraci za integraciju Kosova u Europsku uniju, no i dalje nas brine činjenica da je Skupština blokirana što se tiče sporazuma sa Crnom Gorom. Dakle, liberalizacija viznog režima samo je moguća ukoliko se ispuni kriteriji koji se toga tiče. Već su neki viši službenici optuženi za veze s organiziranim kriminalom, a što se srbijanske zajednice tiče, važno je da Kosovo radi u skladu sa sporazumom iz dijaloga i u skladu sa presudom Kosovskog ustavnog suda. Još uvijek nas brinu neke postojeće srpske paralelne strukture u toj zemlji. Također podržavamo e, načelni stav izvjestiteljice, iako ćemo predložiti određene amandmane kojima će se nadopuniti tekst i prije svega usredotočiti se na borbu protiv organiziranog kriminala, potrebu za učinkovitijom koordinacijom između institucija, čiji je zadatak baviti se i tužiti slučajeve koje se tiču korupcije, zatim potreba učinkovitih programa koji se bave nasiljem i isto tako promoviranje tolerancije dijaloga. Treća stvar su ekonomske reforme koje su iznimno važne i tu nam je potrebna veća politička pažnja. Dakle, vlada mora nastaviti raditi na temelju dosadašnjeg e, ostvarenja. Borba protiv nezaposlenosti mladih je sljedeća točka, suočavanje sa izazovima poboljšanja obrazovnog sistema, boljeg osposobljavanja i obrazovanja, i olakšavanje studentima da e, ostvare prelaz između školovanja i rada, te isto tako poboljšanje tržišta rada. Dakle, sudovi koji se bave radnim pravom, inspektori, to je sve što je potrebno kako bi se provjelo postojeće zakonodavstvo, kako bi se uklonila bilo kakva diskriminacija, bilo u školama, bilo na radnom mjestu. Još jednom bismo zahvalili gospođi Lunaček i klub zastupnika SID će pozabaviti se mogućim kompromisima u nadolazećim danima. Hvala vam lijepo, riječ ima gospodin McAllister. Hvala. Prije svega ja bih zahvalio Ulrike Lunaček što nam je izložila ovo detaljno i ravnoteženo izvješće o situaciji na Kosovu i pozdravio bih ne samo rad Kosova, već i Srbije na temu normalizacije odnosa te provedbu sporazuma koji su stvarani unutar dijaloga kroz posredstvo Europske unije. Potrebno je poslati jasnu poruku da doista trebamo sada započeti sa punom provedbom već postignutih sporazuma u dobroj vjeri i to je važno učiniti isto tako pravodobno. Potaknuo bih tu obje strane i Srbiju i Kosovo da identificiraju nova područja e, rasprava unutar dijaloga kako bi poboljšali život stanovništva i dovali do normalizacije odnosa između te dvije zemlje. Također pozivam da se provede procjena ispunjavanja obveza obiju strana. Hvala vam, zastupnik Picula. Hvala lijepo. Čestitke kolegici Lunaček na dobrom izvješću jer obuhvatno i vjerodostojno prikazuje situaciju na Kosovu. Ostvareno, ali i propušteno u prošloj godini. Svakako najbitniji momenti u protekloj godini su stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u travnju te start reformske agende u studenom preporuka za ukidanje viza za građane kosova jedinu preostalu zemlju u regiji ipak nažalost nije ostvarena zbog neispunjavanja posljednja dva uvjeta jedan od njih ratifikacija graničnog sporazuma s crnom gorom još je jednom potvrdio strukturne podjele na političkoj sceni kosova ali pravila su jasno definirana uvjeti postavljeni zaista se nadam kako će oni uskoro biti ispunjeni te ćemo što prije u europskom parlamentu moći ratificirati odluku te omogućiti slobodno kretanje i građanima kosova. kao predsjednik zajedničkog parlamentarnog izaslanstva s kosovom sa zadovoljstvom ističem kako se stranačke političke podjele nisu odrazile na rad zajedničkog izaslanstva štoviše svi su članovi izaslanstva dali svoj doprinos tijekom dva sastanka na kojima smo bez većih poteškoća usvojili pravilnik i preporuke u protekloj godini vrijedi zabilježiti napredak u dijalogu sa srbijom dogodili su se neki konkretni pomaci poput dogovora o dodjeli telefonskog koda kosovu poboljšan je zakonodavni okvir čija će ocjena prvenstveno ovisiti o ostvarenju ipak organizirani kriminal visoka razina korupcije i ugrožena sloboda medija ostaju ozbiljne prepreke za daljnji europski put kosova zaključno nadam se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju prvi ugovor kosova i europske unije poslužiti kao poticaj institucionalnim i drugim reformama koje kosovo mora ispuniti ali i da će pri tome najmlađa europska država dobiti i nepodijeljenu podršku europske unije. hvala. hvala. Zastupnica Lunaček je spomenula neke formalnosti na Kosovu, ali ja mislim da je stvarna situacija na Kosovu mnogo kompleksnija nego što je to izloženo u izvješću. Dakle, da spomenem ove formalnosti, e, tu se povlači analogija s Krimom, da je neovisnost Kosova poslužilo da se prokrči put prema neovisnosti Krima. Međutim, Krim bi mogao postati neovisna država a Kosovo je jedna umjetna država e, koje podržavaju Amerikanci i međunarodna zajednica. Da kako, e, Krim je ušao u Euroazijsku federaciju, Kosovo bi moglo ući u Europsku uniju ako to želi, ali stvarna situacija na Kosovu je vrlo opasna i nisam siguran da bismo trebali primiti Kosovo u Europsku uniju. Hvala. Hvala gospodin Petrle. Hvala. Ulrike Lunaček je vrlo pouzdana kao izvjestiteljica i želim je čestitati na ovom izvješću. Drago mi je da i u slučaju Kosova možemo spomenuti da je postignut napredak, statistički podaci su ohrabrujući, deset puta se spominje da se pozdravlja e, napredak, a četiri puta se iskazuje zabrinutost i pozivanje na djelovanje. Želim spomenuti polarizaciju situacije na Kosovu, dakle to je pitanje koje se odnosi na političku kulturu i na pitanje osjetljivosti na europsku ideju pomirbe. To se ne tiče samo Kosova nego i Srbije. S obzirom na tako polariziranu situaciju vrlo je teško usvojiti europske standarde i nadam se da će Kosovo se pokazati kao progresivna zemlja i u tom smislu. Gospođo Fajon, hvala. Ja također želim zahvaliti dragoj kolegici Urike Lunaček Uvijek mi je veliko zadovoljstvo surađivati s njom i pozdravljam njenu odlučnost u tome da Kosovo napreduje na putu prema EU. E, spomenuta su neka postignuća i pozitivne stvari vezano uz Kosovo, ali ja ću samo spomenuti liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Slažem se sa izvjestiteljicom da je to veliki problem za građane Kosova i žao mi je što nismo uspjeli ostvariti napredak u postizanju liberalizacije viznog režima za Kosovo u posljednjih nekoliko mjeseci. Da kako sada e, Kosovo treba reagirati. Kao izvjestiteljica za liberalizaciju visnog režima za Kosovo, moram reći da smo mi poduzeli brojne mjere kako bismo pomogli Kosovu da ispuni preostale kriterije, to je ratifikacija graničnog sporazuma s Crnom Gorom i poboljšanje situacije u području suzbijanja korupcije. Ja sam u potpunosti svjesna koliko je osjetljivo pitanje E, granično pitanje, no želim iskoristiti ovu priliku da još jedan put apeliram na vlasti u Kosovu da ubrzaju ovaj proces. Mislim da e, mi u Europskom parlamentu možemo krenuti dalje i nadam se da ćemo iskoristiti ovu priliku. Kao što sam rekla, to je posebno važno za mlade, dakle važno je da im se e, omogući da im se otvore vrata prema europskoj perspektivi u budućnosti. Gospodin Kukan, hvala. Ja također želim e, reći da pozitivno ocjenjujem ovo izvješće zastupnice Lunaček. Mislim da je izvješće vrlo dobro sročeno i uistinu cijenim taj način na koji je sastavljeno. Za razliku od nekih prethodnih govornika, nadam se da će 2017. biti godina u kojoj će Kosovo nastaviti ići svojim putem prema Europskoj uniji. Ovdje su već spomenuta postignuća na Kosovu, posebno želim pohvaliti činjenicu da je SSP stupio na snagu. Ono što nas brine jest e, način i funkcioniranje e, rada parlamenta i apeliram na zastupnike da nastave sa redovnim radom parlamenta i da nastave sa sjednicama. Što se tiče pitanja razgraničenja s Crnom Gorom, dakle to je pitanje koje se mora riješiti kako bi se krenulo sa liberalizacijom viznog režima. Na to se već dugo čeka. Također se mora uložiti više napora u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, a to zahtjeva snažnu političku volju. Nadam se da će političari na Kosovu pokazati da su spremni preuzeti vodstvo u tom području. Ja sam e, isto tako apelirao na srpske vlasti, a i sada ovim putem na Kosovo, da nastave dijalog između Prištine i Beograda u dobroj vjeri, te da provedu do sada postignute sporazume. Hvala. Sada riječ ima predstavnica komisije. Eh, Hvala. Uvažena kolegice Lunaček, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ovim putem želim zahvaliti izvjestiteljici na nacrtu rezolucije o napretku Kosova. Europska komisija e, se slaže sa vašom ocjenom iz ovoga izvješća. Mi smo također zabrinuti zbog političke situacije u Prištini, posebno u onim područjima koja bi se mogla pokazati važnjima u 2017. godini. Očekuju se očekuju se neke važne odluke kao što je razgraničenje sa Crnom Gorom. Pitanje općina. Zato apeliramo na sve političke stranke da angažirano rade u sklopu političkog dijaloga te da se usredotoče na reforme. To bi omogućilo Kosovo da se približi Europskoj uniji i da iskoristi prilike koje su se pojavile nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Sada imamo sveobuhvatan okvir za bliži politički dijalog i za produbljivanje gospodarskih odnosa i mislim da bismo to trebali maksimalno iskoristiti. Reformski program koji je prošle godine pokrenula kosovska vlada zajedno s povjerenikom Hanom trebalo bi pomoći Kosovu da u najvećoj mjeri iskoristi pogodnosti SSP-a i nadam se da će Kosovo to popratiti, jasnim mjerama, da će podržati e, taj program reformi. Što se tiče liberalizacije viznog režima, Kosovo sada treba prije svega ratificirati granični sporazum s Crnom Gorom i nastaviti raditi na suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala kako bi e, i liberalizacija viznog režima mogla uskoro zaživjeti Želim također spomenuti i sporazum e, koji bi trebao omogućiti Kosovu da sudjeluje u raznim programima Europske unije, što bi nam omogućilo da prodobimo odnose između civilnog društva u Europskoj uniji i na Kosovu. Mi ćemo nastaviti pomagati Kosovo iz sredstvima Europske unije i potrudit ćemo se da to dopre do što šireg e, sloja građana. Također time želimo pokazati da smo i dalje odlučni e, u pomaganju Kosovskog europskog e, programa u 2017. godini. Kolegica Šujica. E, hvala vam lijepo. <clears throat> Budući da sam i podpredsjednica zajedničkog odbora za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, E, onda me ova tema jako interesira i u svakom slučaju nemam ništa posebno novo za reći iz razloga što smo se manje-više svi slagali ovdje oko situacije na Kosovu i želim se posebno zahvaliti gospođi Lunaček na profesionalnom i izvanrednom e, izvješću e, i njeznom maksimalnom angažmanu oko Kosova. Naravno dogodile se pozitivne stvari koje su ovdje već spomenute kao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i reformska agenda. Isto tako međunarodni e, predbroj za e, telefoniranje za Kosovo, ali istovremeno vizna liberalizacija nije još uvijek uspjela. Činjenica je da postoje dva uvjeta i ta dva uvjeta se treba ispuniti. Vrlo je teško znam ratificirati e, graničnu, graničnu razgraničenje između Crne Gore i Kosova, ali u svakom slučaju to je jedan od uvjeta Isto tako mi je drago da uporno pozivate pet država članica da priznaju konačno Kosovo. Ono što nitko ovdje nije spomenuo, a vi jeste u vašem izvješću, a to je da je Vijeće Europe e, pozvalo Kosovo da od 1. siječnja sudjeluje kao e, članica promatrač u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe što je još jedno od priznanja Kosovu da se uključi u međunarodne tijekove. Ono što me zaključno posebno zanima to je da pratimo punu implementaciju sporazuma koje smo već, koje je već Kosovo potpisalo i to smatram neobično važnim i slažem se da treba e, polarizaciju političke scene smanjiti, a raditi na e, boljitku i nastavku europskog puta. Hvala lijepo. Hvala. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i kolegama, onima koji su članovi izaslanstva za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu i onima koji podržavaju ovaj proces približavanja Kosova Evropskoj uniji. Dakle, isto tako pozdravljam i one koji u komisiji, vijeću i Europskoj službi za vanjsko djelovanje žele da ova zemlja postane e, više sastavni dio naše zajedničke Europe. Radujem se vašim amandmanima. Nemojte pretjerati što se tiče broja amandmana, šalim se naravno, ali važno je da podnesete one važne amandmane. No, dakle, sada ozbiljno radujem se vašim amandmanima. Mislim da se ovaj tekst može poboljšati u određenim segmentima, tako da ću rado pročitati vaše amandmane, susresti se s vama i nadam se da ćemo tako dobiti jedno kvalitetno izvješće i nadam se da će ono biti percipirano na Kosovu kao izvješće koje podržava tu zemlju, premda iznosi i neke kritike, jer u prijateljstvu moramo znati iznijeti i kritike, bez toga nema prijateljstva. Hvala. Što se tiče rokova, e, dakle, rok za predlaganje amandmana je 18. siječnja u 12 sati, kao i što se tiče izvješća za Srbiju. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je mišljenje AFETA o razvješnici e, Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje za 2015. godinu. Predlažem da obradimo zajedno ove dvije teme. Uvodno bih htio reći samo da kod usvajanja razrješnice na odboru AFET moramo razmotriti kako se koriste financijska sredstva Europske unije, ali da se pritom uzmu u obzir i neke važne karakteristike i specifičnosti. Drago mi je da ovdje imamo uravnotežen pregled situacije. Europska služba za vanjsko djelovanje, e, dakle tu postoje neki konkretni problemi. E, dakle, želim čestitati izvjestitelju koji e, podsjeća na neke važne aspekte i Također su ovdje e, se spominju i pitanja nazočnosti diplomata Europske službe za vanjske djelovanje u kontekstu proračunskog procesa. Dakle, tu su bili neki, neki e, izdaci i sada će kolega uzeti riječ u ime izvjestitelja. Uh, uh, Hvala. Dakle, ovo ću pročitati u ime gospodina Pulcitisa. Dakle, Ovdje predstavim osnovne crte izvješća vezano uz razrješnicu komisije i izvršnih agencija za financijsku godinu 2015. U ovom mišljenju se naglašava da razina grešaka e, u financijskoj godini 2015. godini prema procjeni Europskog revizorskog suda u godišnjem izvješću nije manja nego u 2014. godini i iznosi 2,8%. Drugo, usprkos tome ovo je e, stopa koja je niža od stope u nekim drugim poglavljima, usprkos činjenici da europske vanjske aktivnosti se odvijaju vrlo često u E, zahtjevnim okolnostima. Podržavamo preporuke Europskog revizorskog suda i pozdravljamo činjenicu da je komisija u potpunosti provela pet od sedam preporuka koje je revizorski sud iznio 2012. i 2013. u svom izvješću. Također tražimo od komisije da poduzme mjere kako bi se provele i preostale dvije preporuke. Kolega također navodi još dva amandmana kako bi se dopunilo mišljenje vezano uz misije e, iz zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Također zahvaljujemo gospodinu Predi na predloženim amandmanima vezano uz treći dio i te e, paragrafe 6a i 6b e, koji na pozitivan način dopunjavaju tekst izvješća. Hvala sada riječima gospodin McAllister u ime gospodina Preda. Hvala gospodine predsjedavajući u ime gospodina Prede koji nije mogao nazočiti sastanku. Pročitat ću sljedeću izjavu. Prije svega se ispričavam što nisam bio u mogućnosti nazočiti današnjoj raspravi vezano za razrišnicu za 2015. godinu. Zahvaljujem izvjestitelju na vrlo sveobuhvatnim mišljenjima. E, i ja sam kao izvjestitelj EPP-a predložio samo nekoliko amandmana. Što se tiče razrešnice za Europsku komisiju u 2015. godini, važno je spomenuti posebno izvješće Revizorskog suda vezano uz predpristupnu pomoć Europske unije, čiji je cilj osnažiti upravnu sposobnost u zemljama Zapadnog Balkana. Zato u članku 18 se pozdravlja preporuka Revizorskog suda i ohrabruje se komisija da je provede posebno što se tiče osnaživanja fleksibilnosti pomoći zemljama Zapadnog Balkana. Isto vrijedi za amandman 20. gdje se pozdravlja posebno izvješće Revizorskog suda vezano uz pomoć Moldovi i Ukrajini, gdje se komisiji sugerira da iskoristi e, načelo uvjetovanosti i da se osigura da se provede praćenje reformi koje se tamo provode. Što se tiče sredstava koja se troše na Zapadnom Balkanu i u susjedstvu, nadam se da će to odbor podržati. Što se tiče Europske službe za vanjske djelovanje, ovdje sam predložio samo dva amandmana gdje se navodi da su delegacije Europske unije poduzele sve kako bi osigurale zastupljenost Europske unije u trećim zemljama. Također se traže mogućnosti za osposobljavanje osoblja, e, te se traži da se podrže delegacije kako bi se moglo osigurati održavanje zgrada. E, radujem se glasovanju o ovom nacrtu izvješća. Zahvaljujem ostalim izvjestiteljima u Sjeni. A sada će riječ uzeti predstavnici komisije. Izvolite. Hvala. Što se tiče točke 5 u nacrtu mišljenja. Htio bih reći da je iz naše perspektive važna činjenica da misije zajedničke obrambene sigurnosne politike i pitanje revizije da je to jedan proces koji zahtjeva određeno vrijeme i to zbog kompleksnosti e, situacije u kojima se misije odvijaju. Trenutno imamo četiri misije koje su u skladu sa člankom 60. I to je zapravo, e, na njih otpada najveći dio proračuna, to su EULEX Kosovo, Afganistan, EUMEM Gruzija i EUKOPS u Palestini. Također se radi na usklađivanju ostalih misija, dakle u Nigeru i Kap Nestor. Što se tiče ostalih misija, imamo još tri misije, EUAM Rafa, e, zatim Ukrajina i Mali. To su misije koje bi se uskoro trebale pokrenuti, a što se tiče misije u Libiji, ona trenutno nije moguća zbog sigurnosne situacije. E, dakle, ne možemo proći kroz, ne može proći kroz tu fazu ocjene. E, dakle, htio bih reći da je to sve još u tijeku i da mi imamo namjeru ispuniti preporuke revizorskog suda. Hvala. Hvala, sada ima riječ gospodin Andrike Gonsira. Thank you, Thank you, members of the committee. Hvala vam, gospodine predstavljajući. Hvala zastupnicima ovog odbora. Mi cijenimo tuženo mišljenje koje je izvesti izradio vezano uz različnicu i mi se u potpunosti slažemo s načinom na koje je to predstavljeno. Razina pogreške je stabilna, to je istina i e, iznad je 2%. Ali mi se tako priznajemo i činjenicu da imamo dosta težak kontekst u kojeg moramo raditi i da zbog toga imamo toliku razinu i da je razna pogreška zbog toga takva naspram drugih. I čak i ako je ova razina iznad 2%, mi smatramo da se krećemo u pravom smjeru. Imamo, što se tiče nas razinu pogreške koja se snižava svake godine, trenutno iznosi 22%. I toga imamo dosta nade da se krećemo u pravom smjeru. Isto tako smo dobili pozitivnu procjenu Revizor suda što se tiče provedbi preporuka iz prethodnih godina. Kao što znate, preporuke suda su vrlo dragocjene, doprinosi e, našem radu i zbog toga smo se složili sa svim preporukama ove godine. Drago nam je što je sud na pozitivan način procijenio rad kojeg smo već obavili vezano uz provedbu e, preporuka do sada. Većina tih preporuka se sada smatraju u potpunosti provedenim, a jedna preporuka većinom provedena. Što se tiče kvalitete procjene e, rashoda za korisnike, mi znamo da je to kritično pitanje, toga smo svjesni, mi smo e, surađivali sa drugima i pokušali smo analizirati gdje su glavne točke, već su poduzete određene mjere i većinom smatramo da je to provedeno. Trenutno radimo na detaljnoj procjeni ne samo što se tiče procjene rashoda, već i svih naših e, revizija na mm, temelju e, određenih načela kvalitete. Kako bi te mjere mogle biti upotno od korisne i e, kako bi nam mogle onda pomoći pri daljim transakcijama. A sada bih e, predao riječ kolegi iz glavne uprave NIR e, što se tiče prostalih pitanja. Ako se slažete, hvala. Da, riječ sada ima gospodin Kristos Koninos iz glavne uprave NIR. Izvolite. Hvala vam lijepa, uvaženi zastupnici pameta. Mi smo bilo zahvalni tome što ste glavni upravi dali u priliku da pojasni trenutnu situaciju vezano uz e, preostalu razinu pogreške za 2015. godinu. Kao prvo želim reći da je, ovo pitanje ograničeno na određeni način upravljanja na izravno upravljanje sa državama korisnicama sa posebnim financijskim instrumentom koji se zove IPA, dakle instrument e, predpristupne pomoći koji spada u glavnu upravu NIR. Istina je da je Revizorski sud identificirao e, tijekom e, izvješća o radu za 2015. godine određene slabosti u tom novom sustavu te da, su, da je iznio preporuke vezano uz vidljivost i ispravak razine pogreške. Da bismo uklonili te slabosti, uglavnom planir se je oslanio na neke druge izvore pomoći, to smo objasnili u izvješću za 2015. godinu. Što se tiče 2016. godina i e, godišnjeg izvješća o radu, e, glavni direktor e, glavnog uprave je sada u potpunosti primjena znanje preporuke Europskog univerzitskog suda o izračunu preostale razine pogreške za e, IPA, e, NBC, dakle direktno upravljanje sa državom korisnicima, za dakle taj dio. I napravio je dvije stvari. Kao prvo mi smo poštili naše postupke te smo izradili akcijski plan. To su mjere koje smo poduzeli u okviru akcijskog plana. E, dakle, kao sljedeće mogu reći da postojeći ugovori sa većinom država koje trenutno pokrivaju um, instrument uh, politike susjedstva te IPA u izravnom neizravnom upravljanju, da sada to pokriva i APA NBC2. Kao drugo, uh, tri uh, revizije je provela glavna uprava NIR u Hrvatskoj, Turskoj te bivšoj Uslamskoj republici Makedoniji gdje smo kombinirali rad e, revizorskih suda i izveli smo revizije za performanse. Osim toga, vanjski revizori e, su e, korišteni kako bismo u Turskoj, u bivšoj publici u Makedoniji, imali još i veći tim za reviziju, kako bismo mogli uzeti veći uzorak i kako bismo mogli provjeriti na koji način se izračunava razina pogreške. Pri saslušanju povjerenika Hana u Europskom parlamentu 8. studenog prošle godine je e, izvjestitelj za različnost za 2015. godinu, gospođa Mark, iz Europskog Europskog suda, spomenula da je Europski Europskog sud e, zadovoljan sa iskomanom kojeg je usvojila glavna uprava NIR i mi vjerujemo da sve ove navedene mjere će e, povećati reprezentativnost i valjanost preostale razine pogreške za 2015. godine što se tiče IPE i direktno upravljanja sa državom korisnicima te u potpunosti prihvaćamo ovaj, kriticizam Europskog revizorskog suda. Hvala vam. I na kraju riječ dobiva još jednom e, predstavnica Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, hvala važnim zastupnicama Europskog parlamenta na ovom današnjem sastanku i na prilici da dođemo ovdje i da komentiramo ovo. Mi u službi vanjsko djelovanje pridemo veliku važnost različnicima te nacrtima mišljenja i, samom, i nacrtu izvješća kojeg izrađuju različiti odbori e, prije svega odbor AFET što se tiče e, praćanja vanjskih odnosa Europske unije. Mi smatramo da je ovo dobra prilika e, za nas, za institucije, da napravimo procjenu i da shvatimo gdje moramo uvesti poboljšanja. Da pokažemo da smo dalje opredjeljeni dobrim financijskim praksama, ali su tako i da pogledamo koje su postignuća tu, što su postigle pojedine institucije i u tom smislu vrlo mi je drago što opet mogu reći da je Europska služba za vanjske djelovanje imala nisku e, stopu pogreške ispod e, onih 2%. Za mladu institucije poput nas je to važno postignuće i mi ćemo i dalje to imati kao cilj i e, u budućnosti. Revizorski sud je spomenuo uglavnom dvije zabrinutosti, to je dvije preporuke, dvije primjedbe vezano uz zapošljavanje e, osoblja u lokalnim e, agencijama. To je vrlo teško pitanje za delegacije kad kad imamo 300 osoba koje su se javile na natječaj za jedno mjesto primjerice vozača i moramo e, doista poštivati sve postupke, a istodobno dakle, trebamo imati uravnotežen pristup. Što se tiče postupka javne nabave, Europska služba za vanjsko djelovanje je bila vrlo važna institucija u 2015. godini. Europski revizorski sud je proučio 50 različitih transakcija koje smo imali u okviru postupka javne nabave. Te je sud rekao da su postupci javne nabave eh, vrlo dobri vezano uz sve one postupke za iznose iznad 135.000 tisuća eura. Tu nema, nije bilo nikakvih primjedbi a većinom se sud uzadočio sa preporukama e, kada se radi o posljednjave nabave srednjeg i niskog iznosa i to je nešto što ćemo svakako imati na umu i u godina kako bismo imali bolju obuku osoblja i bolju podršku od e, sjedišta. Eh, svd Dakle, mi moramo na decentraliziran način djelovati u 139 delegacija, dakle imamo 139 administrativnih eh, odjelaka i pokušavamo učiniti sve što možemo, a to ćemo činiti i dalje te svačamo na vrlo ozbiljan način preporuke Europskog suda. Kao što je gospodin predsjedavajući spomenuo, unutar e, postupka za 2017. godinu Europska SVD e, je rekao da će zajedno sa Europskim parlamentom raditi na nekoliko pitanja vezano uz osoblje, da se dakle dobije bolja ravnoteža između e, predstavnika sa europske razine i predstavnika na sa nacionalne razine u delegacijama. Sad da podsjetim da imamo odnos prisutnosti država članica u delegacijama da je taj odnos onaj kakav imamo i u temeljnom aktu za e SVD. Ali postoje neke neravnoteže kada se radi o zastupljenosti e, istih e, dakle, nacionalnih diplomanata na mjestima voditelja delegacija. Tu imamo veći broj nacionalnih diplomata naspram europskih diplomata. A kada pogledamo neka druga buduća misla, vidimo da je taj odnos upravo suprotan. Mi smo stoga rekli da ćemo riješiti to pitanje, da ćemo imati e, veću mobilnost i rotiranje osoblja, a da ćemo isto poštivati to da ćemo birati osoblje na temelju njihovih zasluga. I samo jedno konačno pitanje u SVD-u smo sučili sa velikim izazovima, mi smo na početku, mi smo mala institucija. Relativno mlada institucija koja mora biti operativna, a suočava se sa sve više izazova i kao i sve druge institucije ima sve manje resursa. A zapravo je sigurnosni okvir e, vrlo težak, to je nešto zbog čega smo jako zabrinuti, dakle da pružimo dostatnu sigurnost e, delegacijama i htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim parlamentu na podršci koju smo primili e, tijekom proračunskog postupka za 2017. godinu da smo dakle e, mogli zadržati onaj isti broj osoblja za sigurnost u donacijama. i ne bih htjela isključiti da ćemo možda u budućnosti morati se vratiti svim istim pitanjem ponovno vama, ali hvala vam općenito na sve obuhu, sve podršci koje ste nam dali kao odbor. Hvala. Glasanje o ovom mišljenju će se održati 31. siječnja. Time zaključujemo današnji sastanak, a sljedeći sastanak ćemo održati e, ovdje u Briselu